mišljenje gospodina Dorsmana o prijelaznim odredbama za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u 2021. godini. Zakonodavni okvir koji e, uređuje ZPP nakon 2021. godine je i dalje predmet pregovora. Potrebno je kako bi se osigurala blaga tranzicija, odnosno prijelaz, da se usvoje prijelazne mjere koje omogućuju produženje primjenjivosti postojeće uredbe do e, uvođenja novog sustava, odnosno provedbenog sustava. E, uredbu treba promijeniti kako bi se uključio iznos, odnosno gornju granicu koja će se primjenjivati e, za E, novi e, CFP za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Gospodin Dorfan e, definira sredstva za poljoprivredu sukladno stajalište Europskog parlamenta vezano uz ZRP i i uvodi, odnosno predlaže odredbe koje omogućuje financiranje obveza koje su već preuzete i za koje izdvojena sredstva Europskog fonda za ruralni e, razvoj su potpuno iscrpljena. E, predajem riječ e, izvjestitelju Dorfmanu. Hvala predsjedniče. Dakle, ovdje se radi o uredbi koja načelno definira i regulira zajedničku poljoprivrednu politiku u sljedećim godinama jer E, ono što možemo vidjeti je da će u sljedećim godinama još neće biti nova reformirana poljoprivredna politika jer parlament još nije u svoje odgovarajuće zaključke i mi ovdje e, u odboru e, dajemo mišljenje za glavni odbor, a to je odbor za poljoprivredu. Ovo je tehnička uredba u kojoj se radi o tome da se omogući tekst i da današnje sadašnje politike prenesemo u sljedeću godinu i da se stvore odgovarajući propisi. U svojem mišljenju sam e, napravio prilično malo amandmana, ali mislim da ne bi imalo smisla da sada e, predviđamo izmjene u e, poljoprivrednoj politici koje kasnije će se provoditi putem izmjene uredbe o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Zato se moje napomene uglavnom koncentriraju na interese našeg odbora, prije svega drugi stup poljoprivredne politike gdje se radi o planovima ruralnog e, razvoja i koji imaju valjanost za regije i pokušao sam ovdje omogućiti što je fleksibilni rad e, za e, regije i da odluče e, žele li produljenje sa 10 na 30 dana, zatim fleksibilnost u skladu sa, odluka, sa situacijom u regijama. Na primjer, postoje regije koje još nisu potrošile sva sredstva, neke koje su potrošile sva sredstva i tako da se e, stvori mogućnost fleksibilnosti pa da regije mogu odlučiti hoće li sada e, uzeti novce iz novog e, budžeta ili će sada trošiti prvo novac iz starog proračuna. Zatim upućenje na to da interna konvergencija treba biti dalje provedena u prvom stupu i zatim u području financiranja preko morskih područja i područja od posebnog položaja u Uniji i njihovog financiranja a koje prema našem prijedlogu parlamenta za odgovara višegodišnjem proračunu. Znam da je to sama želja, ali svejedno bismo trebali zacrtati jedan signal, posebice sada kada se raspravlja o proračunu, da se da je parlament već donio odluku što se tiče sredstava koje e, treba osigurati. Evo, to bi više manje bilo to. Zahvaljujem. Merci beaucoup, monsieur. Puno hvala gospodine izvjestitelju. U pravu ste. Da, trebamo se usredotočiti na one aspekte koji se odnose na naše, naš odbor i pitanje ruralnog razvoja je jako važno za globalnu koherentnost kohezijske politike. Osobno vam zahvaluje, zahvaljujem što ste uzeli u obzir pitanje fonda PSEI zato što je parlament zauzeo stajalište za, za zadržavanje tih srendova sredstava. E, sada predajem riječ izvjestiteljima za e gospođa Izabel Karvelas e, iz SID-a je tu. Ko se želi javiti? Gospodin Bernquist. Yeah, thank you so much. Isabel so much regrets that she cannot be. Hvala. Evo, Izabel ne može biti ovdje, ali je mola da evo ja iznesem njezine komentare. Prelazna uredba je odlučan instrument za osiguranje stabilnosti i predvidljivosti u potpori poljoprivrednom sektoru koja će omogućiti poljoprivrednicima da nastave glatko planirati svoje aktivnosti. Brzi napredak u pregovorima o ZPP reformi kao i u pripremama zemlja članica i njihovih e, strateških planova treba ostati prioritet. No, obzirom na sadašnje stanje pregovora, mislim da bi mudar e, pristup bio onaj koji bi omogućio dvogodišnje prelazno razdoblje kao način da se osigura stabilnost u sektoru. U svjetlu toga Također smatram da predlog koji je iznio predsjednik vijeća za novi višegodišnji e, financijski okvir je razočaravajući i da ne odgovara na izazove koje, s kojima će se suočiti ZPP. Slažem se s izvjestiteljem, gospodinom Dorfmanom, da moramo biti jasno, jasni e, i glasni o tome da, ne da nećemo dopustiti e, bilo kakve skraćivanje programa POSEI za najudaljenije regije. E, podcrtavam da ovaj program koji nije u cijelom e, proračunu toliko veliki dio, zapravo je vrlo minimalni dio, je ipak ključan za regije u posebno nepovoljnom položaju u Europi zbog ne, na, zbog specifičnosti i strukturnih ograničenja koje se ne mogu nadići, a koje su prepoznate i u ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Zahvaljujem. Hvala. Stefan Bižu u ime Rinjua. Pozdrav, dobar dan gospodine predsjedniče, dragi kolege u ime Rinjua. Htio bih zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu. Htio bih reći da se slažem e, s njegovom vizijom potrebe za fleksibilnošću tijekom ovog prijelaznog razdoblja. Imate pravo, treba inzistirati i treba reći da se slažemo s vašom ambicijom koja treba biti i naša ambicija u, pogledu najranjivijih i naj udaljenijih regija, uključujući pogotovo kad se radi o najudaljenijim regijama. E, svatko zna da su e, izazovi e, s kojima se suočavamo specifični i sukladno članku 349 moramo biti na visini ambicije koja se odnose na koheziju i solidarnost. Kad je riječ o njoj razini e, poseju, fonda POSEJ, je nešto o čemu se ne smije niti pregovarati. A u vašem mišljenju e, predlaže se da se vratimo sadašnjem e, proračunu E, potrebno je zajamčiti e, snagu strukturiranja um, različitih sektora u najudaljenijim regijama. E, trebamo biti zahtjevni kad je riječ o prijelaznim mjerama. Naravno, tu je i pitanje zapošljavanja, okoliša, ali trebamo se boriti za kvalitetu naše prehrane, kvalitetu života koju želimo za sebe i svoju djecu. Drugim riječima, to je pitanje preživljavanja i zbog toga mislim da svi trebaju dati svoj doprinos ostvarenju tog zajedničkog cilja. I na kraju, kad je riječ o finskim regijama, mislimo da treba dopustiti i nadalje nacionalnu e, potporu za te regije za vrijeme prijelaznog razdoblja. Puno hvala Stefan u ime zelenih Bronis Rope. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, manau, kad e, šis klausimas labai svarbus regionams. Dakle, ovo je jedno pitanje koje je ekstremno važno za regije i to treba uzeti u obzir ne samo ruralni razvoj, nego i izravnu potporu koja je povezana sa mogućnosti regionalnog preživljavanja. Europska pomoć ključna je važna za zapošljavanje, prihode i razvoj proizvodnje. Stoga potporu treba nastaviti. Podupiram mišljenje kolega da se trebamo držati mišljenja glede financiranja. Iznos potpore se ne smije smanjivati. A što se tiče nemogućnosti zemalja da doprinose novim programima, tu trebamo biti skeptični. Ja sam izvjestitelj u sjeni odbora Agri i mislim da bismo trebali raspraviti načine da spriječimo probleme za poljoprivrednike e, i treba osigurati dovoljno fleksibilnosti. Ako mi ne možemo E, u jednoj godini ispregovarati ZPP, trebamo odmah automatski nastaviti sa produljenjem e, za prethodnu godinu. Izvjestitelj kaže da trebamo nastaviti sa konvergencijom, ne samo internom nego i vanjskom. I u razdoblju između 2014. do 2020. konvergencija postoji i vjerujem da bi trebalo ostati tako do 2027. Ja sam e, osim toga bio e, parlamentov izvjetitelj za strateške planove i drago mi je što je moj prijedlog dobio potporu odbora i nadam se da će ovaj odbor u ovom mandatu uzeti u obzir odluke prethodnog mandata. Ruralne zajednice moraju biti aktivnije uključene. Novi ZPP koji još nije odobren postavlja temelje upravo za to da koji sadašnji ZPP ne radi. Zato trebamo govoriti o uključivanju ruralnih zajednica u proces planiranja. Treba predvidjeti također i fleksibilnost a Europska komisija predlaže da one zemlje članice koje su već e, potrošile sredstva i planiraju nova sredstva trebaju implementirati sve programe u jednoj godini. To u praksi neće biti izvedivo. Znači, zemlje članice trebaju moći izabrati prioritetne programe za nove planove i fokusirati se samo na njih i e, provoditi samo prioritetne programe u potpunosti okolišno, ekološko poljoprivreda također je važna i prijedlog da se e, planiranje produlje na tri godine što je priložila komisija nije prihvatljivo jer inače 2029. razvoj eko poljoprivrede će se zaustaviti. Tako da mislim da se trebamo držati sadašnjih e, propisa, a oni koji žele prijeći na ekološku poljoprivredu trebaju se rukovoditi istim načelima kao i sada. Evo to su moji prijedlozi. Hvala. E, puno hvala draga, dragi kolega. I, e, ide. E, hvala. Ja ću govoriti talijanski. Samo jedna mala tehnička napomena. Nakon Brexita klub ide sada je četvrti najveći klub u parlamentu. Tako da kada dajete predstavnicima kluba, klubova riječ, molim da imate taj novi poredak u vidu, pa u buduće uzmete u obzir. Što se tiče izvješća Dorfman, moj klub vidi e, potrebu za prelaznim e, odredbama i također mislim da ideja SED-a o produljenju za dvije godine je dobar prijedlog. Uzavši u obzir nesigurnost e, vremena i koliko će teško biti e, zapravo zauzdati novi ZPP. I slažem se da duh amandmana koje je podnio gospodin Dorfman, da je tu ideja da se odredbe učine što je fleksibilnijima mogućima kako bi se omogućio legislativni kontinuitet i osiguralo da europska poljoprivreda i dalje ima potporu. To je nešto u čemu naš klub e, u potpunosti kasni. Tako da se slažem sa amandmanima koje sam vidjela, posebice trima kojima se rezerviraju sredstva za poljoprivredu i krizu. A što se tiče drugih aspekata, e, tu ćemo si rezervirati pravo da sami podnesemo amandmane imajući u vidu na e, prirodu uredbe E, da ćemo možda morati dodati jednu ili dvije sitnice za koje mislimo da će poboljšati ovo mišljenje te olakšati prelazne odredbe. E, hvala, upravo ste. Tražit ću e, od da primi na znanje veličinu pojedinih klubova. Podsjećam da ID nije naveo ime izvjestitelja u sjeni za ovo izvješće, tako da ako ste to vi u ovom trenutku mi ćemo vaše mišljenje uzeti u obzir. Da, mislim da smo poslali e, jučer mail, ali ću provjeriti je li tome doista tako. Dobro, u svakom slučaju vi ste izvjestiteljica u sjeni za ovo izvješće. Sada ću dati riječ, e, dati riječ Martini Michaels za GUE. Ähm, natürlich ja ću kratko. Hvala izvjestitelju i mi podupiramo ovo prelaznu odredbu i odredbe. Jednu napomenu samo. Ne smijemo se praviti ovdje da sada činimo nešto veličanstveno dobro i sada se e, prilagođavamo promjeni. Jer ove prelazne odredbe zapravo su rezultat e, nevoljnosti ili nes sobnosti Europske unije da se to mi kao odbor smo češće e, već raspravljali o tome da bi možda za cijelu kohezijsku politiku, znači za sve kohezijske fondove trebali imati takve prelazne odredbe da bi nam bile potrebne. Zato je to nama danas e, zapravo tek jedan e, prvi nužni korak e, koji doista podupiramo kako bismo spasili ono što se spasiti može. Evo to se iskreno može samo reći u ovoj temi. Hvala na ovom podsjetniku koji je doista e, potreban. Kolega Kristof Džongel se javio za riječ. Izvolite. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem kilka uwag. Zahvaljujem. Neki od e, komentara koje sam htio podnijeti za ovaj prijedlog su sljedeći što se tiče prilaznih odredaba. E, Prijelazne odredbe za kvalificirane i prihvatljive izdatke iz prethodnog razdoblja, članak 6. nacrta, su prerestriktivni, posebice što se tiče nužnosti da se osigura da se provode kontinuirana plaćanja u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz takozvane horizontalne uredbe koju je iznijela Europska komisija u odnosu na ZPP, reformu ZPP-a poslije 2020. Što to znači u praksi? To znači da ćemo možda morati reprogramirati e, aktivnosti koje su provedene do sada kako bismo odnosno e, ove plaćanja nakon nove reforme. Tako ćemo vjerojatno imati samo i dodanog administrativnog tereta, no e, i nove promjene što se tiče stvarnih korisnika i onoga što će oni dobiti u vrijeme e, ugovora. Znači, Poljska e, vlada smatra da što se tiče prelaznih odredaba, Ovdje govorimo o uredbi 13.0.2013 treba biti razmotrena kao načelo, a drugo, kada govorimo o daljnjoj mogućnosti korištenja nacionalnih potpora iz stavka 37 iz uredbe 1037 kroz 2013. I naš treći prijedlog koji mislimo da treba uzeti u obzir je prijelazno razdoblje koje bi trebalo možda e, prebaciti na 2022. odnosno produljiti za dvije godine. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Alvaro. E, Predem riječ e, Alvaru Amaru. Obrigado, senhor Hvala predsjedniče. E, ja sam e, izvjestitelj EPP-a za prelaznu uredbu i slažem se ne samo sa koordinatorom Herbertom Dorfmanom, nego želim e, naglasiti jedan aspekt koji bismo trebali imati na umu. A to je nešto što postaje sad važno za sve. Što se tranzicije tiče, poljoprivrednicima treba predvidljivost. Jučer je komisija rekla da je moguće imati i dalje jednogodišnje prilazno razdoblje, iako je to i dalje moguće. Mislim da bismo se trebali sagledati mogućnost da postoji samo jednogodišnje tranzicijsko razdoblje tako da ako do kraja godine će nam trebati druga godina, nećemo morati krenuti ponovno u cijeli ovaj zakonodavni razgovor. Pa odlučimo se onda za jednogodišnje razdoblje, ali sa automatskim prebacivanjem za još jednu dodatnu godinu. E, jer inače ćemo samo otvoriti vrata duljem tranzicijskom razdoblju. On bi trebao biti što je kraći moguće. To je prva stvar. A drugo, Dakle, financijska pitanja kao što su upravo rekli kolege. Dakle, uvijek sam govorio da ovdje trebamo biti dosljedni. Naime, ne bi bilo fair i ne bi bilo prihvatljivo kada u tranzitskom razdoblju od godinu ili dvije e, potpora za poljoprivrednike izostane. To ne bi bilo prihvatljivo ni na koji način pa trebamo osigurati da brojke budu na istoj razini. Dakle, to je upravo rekao i sam e, izvjestitelj e, gospodin Dorfman, e, odnosno što je rekao izvjestitelj gospodin Dorfman, a to je da moramo imati iste brojke koje imamo i sada u postojećem ZPP-u. Znači ova ideja da ako dođe do nekih rezova u višegodišnjem financijskom okviru ili ZPP-u da bi to bilo krivo, o tome smo govorili i jučer, mi nismo za rezove u kohezijskoj politici, što bi značilo manje solidarnosti. I to bi utjecalo na loš način na politike. Tako da bi bilo još više nefer da se teret tranzicije prebaci na poljoprivrednike putem rezova u sredstvima. Ako danas dođe do kraja ZPP, ZPP završi, sutra će biti drugi ZPP, ali ne smiju za to biti kažnjeni poljoprivrednici time što će dobivati manje potpore u tranzicijskom razdoblju. Ja ne želim ni u tranzicijskom razdoblju niti u novom ZPP-u bilo kakvo smanjenje sredstava. Čuli smo o najudeljenijim regijama i o ruralnom razvoju, to se odnosi naravno i na to, to se odnosi i na drugi stup i to je ključni aspekt za regionalnu e, ravnotežu u Europi. Rekao sam to jučer i ponavljam danas da je odlično i u potpunosti podupiram strategiju e, i ideju i program od polja do stola. Mislim da je to odlično, ali nemojmo zaboraviti da da bi nešto došlo do stola, prvo mora biti proizvedeno i mora postojati neko poljoprivredno gospodarstvo koje će to proizvesti. Na nama je to kao odbor u regiji. Znam da je i predsjedatelj govorio o tome. Dakle, da moramo uh, e, podupriti najsiromašnije dijelove kontinenta. Merci beaucoup, cher collègue. Euh, Mori Pekarinen, E, hvala kolega e, Mori Kajnen. gospodine predsjedniče, da, u 45 e, tjedana zakonodavstvo za ovo prijelazno razdoblje bi trebalo stupiti na snagu, te se treba temeljiti na sadašnjem zakonodavstvu. Mislim da je tako bilo i u prethodnim sličnim situacijama prije više godina kada nismo mogli e, finalizirati zakonodavstvo na vrijeme, ovakve mjere su poduzete za kohezijsku politiku. Drugo, htio bih naglasiti da ne možemo prihvatiti bilo kakve rezove za ZPP. Htio bih vas podsjetiti da Naši poljoprivrednici predstavljaju kralješnicu ruralnih područja u svim državama članicama. Isto tako, htio bih naglasiti koliko je važna poljoprivreda za ciljeve kohezijske politike. Poljoprivrednici naseljavaju ruralna područja i čine ga živim. Treće, Htio bih reći da Europska komisija bez ikakvog valjana razloga je izostavila iz svoga prijedloga bilo kakvo spominjanje nacionalnih e, prijelaznih potpora i programa koji su dio paketa potpora e, u okviru ZPP, za, e, ZPP-a se otkad je Finska ušla u Europsku uniju 1995. godine, te potpore se primjenjuju i to kontinuirano, te im treba biti, te treba biti dopuštena njihova primjena, pogotovo tijekom ovog prijelaznog razdoblja. Ako i kada nastavimo primjenjivati ova prijelazna pravila, trebamo dopustiti korištenje ovih e, nacionalnih potpora Barem dvoje kolega su to spomenule i nadamo se da će i odbor to istaknuti u svome mišljenju. Nadam se da ćemo biti da ćemo uspjeti izglasati ovo mišljenje brzo kako bi omogućili odboru Agri da napreduje u svome radu što je prije moguće. Hvala. Hvala Daniel Buda. Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno, ja se potpuno slažem s onime što je rekao gospodin Dorfman i ostali kolege. Na kraju priče poljoprivredni sektor treba dosljedno financiranje kako bi opstao, te kako bi i nadalje bio u stanju osigurati kvalitetnu i priuštivu hranu za sve. Dragi kolege, vidjeli smo u razgovoru s drugim kolegama iz drugih odbora koji nisu tako dobro upoznati s kohezijskom politikom i ZPP-om, pitali su zašto toliko inzistiramo na razumnom financiranju za kohezijsku politiku i za ZPP. Kad je riječ o ZPP, odgovor je vrlo jednostavan, jer bez dosljednog financiranja ZPP-a cijena hrane bi se jako povećala. I hrana ne, ne bi bila priuštiva za velik broj ljudi. Zato želimo da se financiranje poljoprivrednog sektora nastavi jer je on dobro razvijen u Europskoj uniji i on osigurava kvalitetnu hranu i samim time srećom ne ovisimo o uvozu hrane izvan Europske unije jer nažalost zemlje koje nisu članice ne poštuju nužno iste standarde. Naravno potrebna je pomoć na udaljenijim e, područjima. Posjetio sam Martinik i Azore i svojim očima sam vidio koje su njihove potrebe i oni naravno trebaju dobivati sredstva iz Europske unije. Istovremeno bih htio istaknuti nešto što su već istaknule i druge kolege. Jako je važno dopustiti državama članicama da pruže prijelaznu nacionalnu potporu, jer su to financijski eh, financijska sredstva iz nacionalnih proračuna, ne iz europskog proračuna i ta vrsta potpore im treba biti dopuštena i nadalje. I na kraju htio bih istaknuti E, važnost razvoja ruralnih područja. Ovdje govorimo o drugom stupu. Ali istovremeno ne smijemo zaboraviti da možemo iskoristiti sredstva iz kohezijskog, e, kohezijske politike za modernizaciju i razvoj ruralnih područja u Europskoj uniji. I razmišljamo o sinergiji fondova, onda naravno želimo razviti ruralna područja, a istovremeno moramo osigurati kontinuitet e, financiranja kohezijske politike iz EPP-a. Hvala. Hvala. Kolegica Mozdanovska je tražila riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Kad je riječ o prijelaznim odredbama za potporu ovim dvama fondovima. Mislim da treba uzeti u obzir posebne odredbe za produženje prilaznog razdoblja do kraja ove godine. To bi bilo posebno važno ako reforma e, višegodišnjeg programa se ne provede do kraja rujna ove godine. Isto tako, mogućnost primjene nacionalnih potpora prema uredbi 1037 iz 2013. godine jako važna. Isto tako fleksibilnost od 20% između stupova je važna. Međutim, prijelazne e, odredbe treba izmijeniti kako bi se omogućilo financiranje i posebni pragovi za, e, programe iz e, prethodnog programskog razdoblja. Pogotovo treba uzeti u obzir da u novom programskom razdoblju ćemo moći koristiti i tehničku pomoć. Stoga je važno zajamčiti tu mogu kontinuitet e, korištenja te mogućnosti. Kad je riječ o sektoru povrća i voća, tu postoji određena zabrinutost jer nismo sigurni kakav će biti posljedice, kako će biti posljedice za proizvodnje, zato što će krajem 2021. godine doći do promjene operativnih planova ako ne budu e, sukladni e, načelima. I na kraju, e, za Poljsku je to velika promjena zato što se za godinu dana pomiče poravnavanje sredstava na europsku razinu. Hvala. Ponovno ću dati riječ izvjestitelju kako bi zaključio ovu raspravu. S nama su i predstavnici komisije, glavne uprave za poljoprivredu i glavne uprave za regionalni razvoj, e, da ću e, riječ predstavnici glavne uprave za poljoprivredu na komentare koje smo čuli. E, gospođa Kristina Karaco, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nemam neku veliku reakciju, samo želim vam zahvaliti na razumijevanju prijedloga. E, da, shvaćate i ritam rada, da sve treba biti završeno za 45 tjedana. Isto tako e, treba razgovarati o ograničenom broju tema kako bismo napredovali u pregovorima i većina vaših bojaznih vezani su uz sredstva za tranzicijsko razdoblje. To će biti dogovoreno u okviru VFO-a. Tako da nije da komisija želi iznijeti e, drugačiji prijedlog. To vrijede i za najudaljenije regije za koje postoji posebna zabrinutost. Isto tako, slažem se s vama da treba osigurati stabilnost i predvidivost za poljoprivrednike. Ne samo za poljoprivrednike, bit će tu i drugi subjekti e, koji će koristiti ova sredstva. Mi se s time slažemo to je ono što i predlažemo. Želimo kontinuitet za godinu 2021. I na kraju, za nas je najbitnija brzina i kontinuitet. Tako da, molim vas, ograničite broj zahtjeva. Kad je riječ o tranzicijskim potporama za Finsku i od strane država članica, isto vrijedi za sektor e, voća i povrća. Spremni smo E, razgovarati e, s dvijema institucijama e, kako bi vam pružila potporu tijekom prijelaznog razdoblja. Hvala još jednom što poštujete rokove koje mi moramo ispoštovati u tom smislu. Hvala, gospodine Dorfman. Hvala, predsjedniče. Mislim da ne je potrebno tu sad previše više reći, niti sam nekako imao dojam da postoji široko konsenzus oko puta koji sam predložio. Najvažnija stvar je trajanje prelaznog razdoblja. Mislim da ovaj jedan, rješenje 1 plus 1 koji su mnogi predložili da bi to bilo e, najprikladnije. Znači prelazno razdoblje na prvo ograničiti na jednu godinu, ali već sada predvidjeti da ako će biti potrebno još jedna godina da se nekomplicirano može preći na produljenje na još jednu godinu. Ne znam sada kako će se razvijati budžetna pitanja niti kada ćemo u e, parlamentu glasati o zajednoj poljoprivrednoj politici, ali mislim da bismo od e, početka trebali predvidjeti prelazno razdoblje od jedno dvije godine, dobro prelazno razdoblje, prelazno razdoblje, to naravno nije idealno, što kraće to bolje, ali mora ipak biti onoliko dugo koliko je potrebno. Znači, recimo jednu godinu, eventualno apsolutno nužno još jednu godinu, mislim da bi s moje strane bio prihvatljiv i dobar pristup. Hvala. Merci beaucoup. Puno vam hvala. Primam na znanje da su intervencije e, svih klubova zapravo konvergentne i predstavljaju potporu e, uvodnoj izjavi izvjestitelja. Podsjećam da je glasovanje predviđeno, odnosno planirano E, za drugi četvrti u Strasburu, a rok za podnošenje amandmana je drugi treći u 17 sati. A sada prelazimo na točku osam dnevnog reda. A točka 7 će malo pričekati zato što kolega eh, Laruturu još nije došao. Prelazimo na točku 8. Zadovoljstvo nam je pozdraviti gospodina Frederika Valijeja, glavni tajnik eh, CCRE-a. Kao što znate, Vijeće europskih općina i regija je najvažnija najveća i najstarija e, organizacija e, lokalnih vlasti u Europi. Ona jedina okuplja e, predstavnik lokalnih i regionalnih vlasti iz 40 jedne zemlje. Molim vas da svi koji žele otići da to učine u tišini i molim vas da ne razgovarate s upaljenim mikrofonom. Gospodine Mori, molim vas da budete, e, da budete tiši, jer baš ovo smeta. Sada predajem riječ gospodinu Valijevu. Zadovoljstvo nam je što je s nama, a nakon toga će uslijediti rasprava. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste rekli, e, Vijeće europskih općina i regija je e, savez e, lokalnih i regionalnih vlasti. Mi predstavljamo 130.000 tisuća regija, provincija, gradova i općina a od njih je od tog broja je 100.000 u Europskoj uniji. Snaga naše mreže je reprezentativnost jer e, predstavljamo i ruralna područja i urbana područja i regije. I imamo privilegirani pristup e, središnjoj razini vlasti. E, naše aktivnosti se svode na pet e, područja koje utječu na, e, na sve domene svakodnevnog života. Demokracija i građanstvo, e, okoliš, klima, zatim međunarodni angažman, ekonomski razvoj te regionalne i lokalne usluge. Mi želimo biti mjesto razmjene E, praktičnih znanja i iskustva u razmjenama između središnje razine i lokalne i regionalne razine. I isto tako redovno objavljujemo rezultate izvješća te različite publikacije e, koje su relevantne za nas. E, zadnja publikacija odnosi se na E, sudjelovanje žena u e, politici, zatim europski semestar, zatim nadležnost e, regionalnih i lokalnih vlasti u Europi i tako dalje. Isto tako sudjelujemo u nizu projekata s Europskom komisijom i drugim partnerima. Htio bih spomenuti referentni okvir za održivi grad. To je alat pomoćni alat za lokalne i regionalne vlasti, a tu je i akcijski plan e, za održivi razvoj za godine koje su pred nama. E, cilj naravno je ostvarenje održivog razvoja. Mi želimo utjecati na e, europsko zakonodavstvo koje ima utjecaj na lokalnu i regionalnu razinu. I zato smo i ovdje. Na tome radimo već godinama zajedno sa odborom Regi i s drugim odborima koji e, u svom radu inzistiraju na teritorijalnu dimenziju. Imamo i međunarodnu dimenziju zato što naše e, vijeće ima svoju europsku je e, dio europske sekcije globalnog udruženja E, općina i e, regija, a isto tako predstavljamo europske općine i regije u UN-u. Prisutni smo i u drugim međunarodnim organizacijama, ostvarujemo i posebno partnerstvo sa DigiDevkom o partnerstvu između teritorija i gradova u Europi i između zemalja u razvoju. Europska kohezijska politika je u samom, samoj srži europskog projekta. Ona je potrebna i korisna za brojne lokalne i regionalne vlasti i zato e, smo e, član alijanse, odnosno saveza za e, koheziju. mi pokušavamo ostvariti ambicije komisije, ali za to je potreban, kohe, potreban proračun koji je u skladu s ambicijama. Kad je riječ o koheziji, e, napisali smo dopis Charlesu Michelu e, kojim tražimo da trećina europskog proračuna otpada na koheziju i za to tražimo potporu Europskog parlamenta i odbora regiji e, u okviru pregovora VFO-u. E, mislimo da zadnji prijedlog vijeća nije dovoljan s obzirom na potrebe e, regija i gradova Europe. E, imamo ključne tri točke. Prvo, treba brzo doći do dogovora o budućem VFO-u, ali shvatili smo da će ipak do toga doći, ali međutim ne po bilo koju cijenu drastično smanjivanje kohezijskog proračuna prema prijedlogu komisije a danas i vijeće bilo bi suprotno ambicioznim ciljevima e, nove komisije pogotovo e, vezano uz pravednu ekološku tranziciju i na kraju isto tako e, kohezijski fondovi trebaju nadopunjavati strukturne fondove i i e, dakle postoji govori se o mogućnosti da se e, da se dio sredstava e, prenosi iz da se prenose sredstva iz jednog fonda u drugi. Način na koji je to predloženo je nešto što mi ne podržavamo. Mi mislimo da Europski fond za europski razvoj a i drugi fondovi dakle omogućuju i smanjenje emisija, a isto tako i različite druge e, stvari vezane recimo s prekvalifikaciju i tako dalje. Smanjenje e, od 5 milijardi e, za je predviđeno za smanjenje fonda za ruralni razvoj. Kad je riječ o pravilnoj e, re, e, tranziciji, mi mislimo da je potrebna e, strategija na nivou NUC 3. To je nivo koji je najbliži građanima i to je nešto što omogućuje održiv integrirani razvoj teritorija. I isto tako mislimo da trebamo što izravnije se uputiti prema onima koji nas najviše trebaju i teritorijima kojima je to najviše potrebno i trebamo se pobrinuti za to. E, naše vijeće pro, promovira policentrični razvoj e, teritorija, želimo integriranu viziju, isto tako želimo viziju e, ruralnih područja kao područje života i ekonomskog razvoja i isto tako treba omogućiti diversifikaciju aktivnosti u ruralnom području te ostvariti komplementarnost sa razvojem gradova i na taj način doprinijeti na skladan način razvoju, eh, urbanoj agendi kojoj smo se priključili. Isto tako, kad je riječ o teritorijalnom eh, razvoju i urbanom eh, razvoju, mislimo da će se na taj način ćemo dati svoj doprinos, a, a tu je i nova poljela, povelja o održivim gradovima. Naše vijeće sudjeluje na sastanku OECD-a o regionalnom razvoju i, i pritom ćemo imati priliku e, iznijeti e, naše stajalište o ovim temama. Evo, i s tim ću zaključiti. E, hvala, Frederik. Sada predem riječ kolegici Nori Melbak. Hvala, gospodine predsjedavajući, hvala vam na ovim pojašnjenjima. Jučer smo govorili o e, Fondu za pravednu tranziciju. S obzirom na najave proračuna i s obzirom e, na mišljenje odbora regija koje nas e, podsjeća na važnost kohezije i jasno je da je za naš odbor ovo pitanje jako važno. mislim da ovako restriktivan prijedlog e, proračuna, dakle govorimo o rezovima, ne pokazuje da smo na razini najavljenih ambicija kad govorimo o regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, kad je riječ o fondu e, o pravednoj tranziciji, to nije samo dodatni fond e, koji će e, biti stavljen na raspolaganje, već on treba imati i određena sredstva, a ne treba uzimati sredstva iz drugih fondova koja su nam potrebna. Znači, taj fond treba biti ne regresivan, već e, dodatan izvor sredstava. Hvala. Andrej Fjeltek. Hvala gospodine predsjedavajući. Mm, dobro jutro svima. Mislim da je odbor regiji veliki partner u pogledu kohezije, zato što postoje ideje da se razvodni kohezija. E, moja zemlja spada u 16 država članica koji su prijatelji kohezije i mi se trebamo boriti za to, zato što je kohezijska politika prepoznata od strane građana i mislimo da može riješiti, odnosno pomoći ostvarenju novih ciljeva. Tako da hvala vam na suradnji, a isto tako bi htio naglasiti da ste vi bliže građanima i vaše povratne informacije su jako važne. Imam jedno pitanje kao što je rekao kolega. Jučer smo razgovarali, kolegica, e, jučer smo razgovarali o fondu za e, poštenu, e, odnosno pravednu tranziciju i zanima me povrat, zanimaju me povratne informacije regija koje recimo su ovisne o ugljenu. Kako vide omogućavanje ulaganja kako bi se nadišle industrije koje se temelje na temeljnim gorivima? zato što e, politički krugovi su se protive bilo kakvim potporama i subvencijama za e, financiranje fosilnih goriva. Međutim, ja mislim da, da bi se ostvarili okolišni ciljevi, zato su nam potrebne tehnologije. Tako da objašnjenje vaših predstavnika bi nam u tom smislu bilo od velike koristi. Hvala. Hvala Andrej. Kristof Đorđen, izvolite. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, mam pytanie do Hvala vam. Ja također imam pitanje za predstavnika odbora regija. Čuli smo da neki od najvećih eh, gradova u Europi Isto primjerice Varšava u Poljskoj, Berlin u Njemačkoj žele stvoriti zaseban fond kojim bi se upravljalo u okviru VFO-a. I to bi bio novi fond za razvoj, novi razvojni fond kojim, kojim bi upravljali ti gradovi iz određenih regija i koliko čujem oni bi bili zaduženi upravo za tu razvojnu e, politiku. Dakle, e, zanima me jeste li vi čuli nešto o tome i možete li nam dati o tome informacije? Frank... E, Hvala, e, Frank Borović. Lijep pozdrav predstavnik. Hvala i pozdravljamo evo i predstavnike Vijeća općine i regije. Ja sam župan već par godina i znam kako općine funkcioniraju i znam da su općine i regije srce Europske unije i upravo je zato posebice važno da upravo regije kao i u e, Vijeću europskih e, općina i regija e, da kreiramo zajedničke politike. Spomenuli ste veliki problema u svjetlu dolaska novog višegodišnjeg financijskog okvira. Ja također mislim da ono što se sada predlaže nije prihvatljivo jer to ide u smjeru kraćenja sredstva upravo tamo gdje se odvija život zajednice u na zajednici i upravo poljoprivredna politika, regionalni razvoj. To su sve fondovi i područja koja su zapravo e, područja od najvažnije važnosti, a gdje se sada predviđaju smanjivati sredstava i mislim da u ovom ključnom trenutku se moramo organizirati i osigurati normalno financiranje. Ja sam također veliki pristaša toga da lokalne zajednice upravljaju e, e, e, posebice demografskim promjenama i migracijama unutar Europske unije na, na regionalnoj razini. Pratim dakle ovo područje na istočnoj Europi, jugoistočnoj Europi, dakle Bugarska, Rumunjska, Hrvatska, Mađarska e, i e, Pirinejski poluotok i tako dalje. Dakle, dakle migracijske sile e, uvijek vuču, vuku ljude putem kroz to razdoblje prema srednjoj i sjevernoj Europi. Dakle, uvjeren sam da će takva politika, ako ove tokove ne uspijemo zaustaviti, dugoročno ili srednjeročno potkopati kohezivnost Europske unije i vrlo brzo će se u Bugarskoj ljudi pitati je li to doista Europska unija ako se pogleda demografska situacija, znači 2050 e, smanjenja od gotovo recimo 40% e, populacije u regiji sa možda E, da će to biti demografska katastrofa. Tako da s politikama koje imamo sada gdje se prije e, gdje se pazi na gradove, a gdje zapostavljamo e, druga područja, da će nas to katac skupo doći. Znači, trebamo pogledati sve politike od regionalnog razvoja do razvoja ruralnog područja, brige za starije ljude, sve to treba decentralizirati upravo ona područja koja žele e, se razvijati, poduprijeti javnim sredstvima. E, upravo su to područja koja će e, najviše trpiti od sadašnjeg rezova u europskim fondovima. Tako da se veselim što ćemo dalje moći surađivati sa na drugim tijelima kao što je vijeće europskih općina i regija koje su usmjerene točno na te regije i na te konkretne probleme. Hvala. Merci. Euh, je dois dire que je, partage vraiment. Hvala. Moram reći da se potpuno slažem s tobom. O tome ćemo trebati razgovarati na sastanku koordinatora kako bismo vidjeli na koji način e, možemo pružiti potporu području, e, pružiti potporu usluzi za istraživanja Europskog parlamenta i trebamo e, staviti na raspolaganje podatke o demografskim promjenama e, u Europskoj uniji i izvan Europske unije, jer će to imati ogromne posljedice na koheziju i na način na koji mi promišljamo o koheziji. Ne tijekom jednog programskog razdoblja, već tijekom 10 ili 20 godina. Prema demografskim projekcijama, to stalno ponavljam, 2100. godine bit će 80 tisuća europljena manje. Znači, to je nešto što trebamo imati na umu. Već sada imate puno mladih europljena koji odlaze u inozemstvo, dosta je kretanja stanovništva, često mladi sele iz jedne zemlje u drugu. Na to se sve podsjetio, to je jako važno pitanje i trebamo e, mi u odboru ređi e, se tružiti kako bi, truditi kako bismo imali to na umu u svojoj viziji. Sada predem riječ kolegi Moriju. Arvoisa in Gospodine predsjedavajući, Govorit ću na finskom. Ovdje je nama predstavnik eh, Vijeća Europskih općina i regija i stoga vas želim podsjetiti da provedba kohezijske politike u regijama NAC 3 te regije, te provincije sadrže, sastoje se od nekoliko općina. I zato je iznimno važno da svi dijelovi te regije budu obuhvaćeni provedbom. Ne samo grad ili gradić koji se nalazi u samom središtu regije, već i ostali dijelovi, ostale općine regije trebaju e, biti u mogućnosti sudjelovati u provedbi. Dakle, kreatori, donositelji odluka e, svih dijelova regije moraju biti zastupljeni u tijelu e, koje je nadležne za provedbu kohezijske politike. Ja predstavljam najveći grad u svojoj regiji i tamo već radim dugo vremena, tamo već dugo kreiram politike. Međutim, i dalje smatram da nemamo jedino mi u središtu regije pravo donositi odluke koje se odnose na čitavu tu regiju. Moramo doista imati jedno tijelo koje će okupiti predstavnike iz svih e, kutaka regije. Prije nego što sam postao zastupnik u Europskom parlamentu, predsjedao sam vijećem organizacije općina Finske. I želim reći da je, ako želimo doista osigurati široko prihvaćanje kohezijske politike, onda je bitno da dakle sve općine i njihovi kreatori politika sudjeluju u provedbi kohezijske politike. Hvala. Definirali smo načelo partnerstva kao prioritet u pregovorima koji su u tijeku to je vrlo snažno stajalište e, kojeg se drži pregovarački tim. Očito je da su potrebni napori kako bi se općine više uključile u upravljanje fondovima. U cijeloj Europskoj uniji postoji taj zahtjev, načelo partnerstva se ne, ne poštuje uvijek u dostatnoj mjeri i trebamo raditi na tome. Zato što na kraju priče, europsko financiranje europskih konkretnih projekata eh, se odvija u općinama. Eh, to se ne događa u nekim institucijama, već na lokalnoj regionalnoj razini, tako da se ta razina treba uključiti na svim razinama tijekom definiranja i e, provedbe, odnosno korištenja fondova. Puno intervencija, ponovno predajem riječ Frederiku Valjeja, valjeju a nakon toga ćemo zaključiti razgovor. Hvala gospodine predsjedniče. Da, e, puno mišljenja, puno zanimljivih ideja, ali prije da nešto raščistim, zato što sam čuo u prijevodu da govorimo o odboru regija. Mi nismo odbor regija, mi smo E, vijeće europskih općina i regija i mi radimo naravno zajedno, surađujemo s e, vijećem, e, vijećem, od, od, vijećem odnosno odborom regija. Ponekad nam se stajališta malo razlikuju. Mislim da odbor regija ima malo drugačiji položaj zato što oni predlažu zato što oni uglavnom E, rade na razini regija NUC 2. Tako da bih htio to pojasniti. Kad je riječ o tranziciji, odnosno prijelaznom razdoblju, u e, područjima koja i dalje jako ovise o fosilnim gorivima, odnosno ugljenu. Mi želimo podržati pristup plinu u određenim regijama, ako je to jedna od faza. Moram reći da sam e, jučer navečer govorio, odnosno budući da sam e, pretpostavljao koja ćete mi pitanja postaviti, pa sam sinoć razgovarao s e, kolegama iz Poljske i oni trenutno u određenim regijama i područjima žele zamijeniti grijanje na, iz ugljena drugim e, načinom, odnosno plinom. I očito je da plin trenutno spada u rješenja o kojima se razmišlja u Poljskoj, a naravno žele razvijati obnovljive izvore energije, te inzistiraju kod poljskih vlasti na središnjoj razini da e, prijeđu i na te izvore energije. Tako da je to očito dodatna etapa e, koju treba poduprijeti. Kad je riječ o o pitanju o sredstvima kojima će regionalne i općinske, odnosno lokalne vlasti izravno upravljati. Naravno, mi smo za to da se upravlja fondovima maksimalno s te razine. To je povezano i sa pitanjem o e, fondu za pravednu tranziciju. Mi mislimo da da je to način e, da se ponovno, e, ponovno centraliziraju sredstva namijenjena e, regionalnim i lokalnim vlastima. Dakle, mislim da se tu trebamo složiti i potrebna nam je potpora odbora ređi kako bi sredstva namijenjena tranziciji se dobro iskoristila zato što e, su upravo na ovim područjima Eh, na ovoj razini ta sredstva najpotrebnija. Zatim eh, kolega je govore o, Bugarskoj, ali to vrijedi i za Rumunjsku i za Baltičke zemlje. Postoji jedno pitanje koje se trenutno ne rješava, a na tome treba raditi i s time se slažem sa predsjedavajućim i e, može se provesti studija uz potporu Europskog parlamenta. E, ako se e, na to odlučite, mi smo spremni surađivati jer je to nešto što nas se doista tiče. I ideja brojki vezanih o migracijama, pogotovo mladih osoba, i to iz zemalja središnje Europe prema zapadnoj Europi ili čak dalje. Znači to pitanje nam je jako važno e, i time se bavimo u svome radu. Evo i tu ću stati, e, ne želim monopolizirati raspravu. Hvala, puno vam hvala na sudjelovanju u našemu radu. Sada ćemo prijeći na važnu temu na dnevnom redu, a to je razmjena s dragim kolegom. Ako želite, možete ostati. Znači s kolegom Pjerom Laruturuom, glavnim izvjestiteljem za e, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. godinu. Godišnja, godišnji proračunski postotak, postupak ove godine vezan je uz pregovore o VFO-u za razdoblje od 21. do 27. godine. E, odbor e, Buđ je pozvao specijalizirane odbore da iznesu mišljenja o smjernice za proračun 2021. godine. Gospodin Laruturu je predstavio svoj nacrt izvješća o smjernicama Europskom parlamentu e, odnosno e, prije dva dana i on će svoja stajališta podijeliti s, s nama, a nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni i svima ostalima koji se jave za riječ. Izvolite, gospodine Laruturu. Dobar dan, e, hvala gospodine predsjedavajući. Jako mi je drago da sam s vama zato što govorimo o stvarnom životu, a on se odvio u našim e, selima i gradovima. Tako da je opći proračun doista jako važna tema, postoji rizik da on bude nedostatan nedostatan. Ja sam novi e, eurozastupnik, tek sam tu šest mjeseci i sad sam glavni izvjestitelj za ovaj proračun Neću ulaziti u tehničke detalje. Mislim da svi znamo da se radi o vrlo važnoj političkoj temi, te da se trebamo pobrinuti da Europski parlament bude jedinstven kako bismo osigurali E, ambiciozan proračun. Kad je riječ o proračunu e, za ovu godinu, pet klubova je radilo zajedno i dobili smo 1,9 milijardi eura više od onoga što je željelo vijeće. Dobili smo 2 e, milijarde više jer smo bili jedinstveni. Ove godine i za VFO i za proračun za 2021. godinu bitka će biti još kompliciranija i zato trebamo E, raditi tako da jedne druge snažimo. Konkretno, prvo pitanje je kako izbjeći da se e, e, smanje kohezijski, kohezijski fondovi. Portugalski premijer je bio u Briselu i i mi mislimo da postoji rizik da se smanji iznos za kohezijsku politiku. Većina ljudi smatra da će Europski parlament zapravo popustiti. E, ja sam e, kao glavni izvjestitelj bio u e, Berlinu jer će Njemačka nastaviti s pregovorima i svi misle, razgovarao sam i s novinarima, svi misle da će Europski parlament popustiti i da šefovi država i vlada će dobiti ono što žele. Tako da mislim da je bitno da odlučimo hoćemo li se zapravo praviti da nešto želimo postići a onda se povući ili ćemo ući u borbu biti jedinstveni i govoriti u svim našim državama članicama kao i u Briselu da ćemo se boriti za nove, e, nova sredstva. Kad je riječ o kohezijskom e, fondu i o e, ZPP-u, ne želimo uništiti neke od najvažnijih projekata u Europskoj uniji. A zatim su to i novi izazovi, a to je klima, zeleni plan. Je li to, je li to želimo stvarno ostvariti ili glumimo, pravimo se? dakle e, suša u Sahelu je najgora u zadnjih 1600 e, godina. Klima e, ima takve gadne posljedice da ne možemo vjerovati. Dakle, unatoč tom, što god mi radili na našim područjima, puno toga se radi na lokalnoj i regionalnoj razini, no unatoč tome situacija se pogoršava. E, raste količina e, CO2 od 1958. godine. U Njemačkoj postoji observatori koji mjeri svakog tjedna CO2 i količina se povećava. Prema zadnjim brojkama CO2 njegova količina se povećava e, tri puta brže nego 60 70 godina. Dakle, Europa čini puno. Čini se puno na, e, na lokalnoj, regionalnoj e, razini, pa se može pretpostaviti da se smanjuje količina CO2, ali ne, ubrzava se Isto tako to dovodi do šumskih e, požara u Australiji, u Portugalu, a to dovodi do još e, veće količine CO2 u atmosferi, a to opet e, pogoršava globalno zatopljenje. I zato se govor predsjednice komisije je dobro prošao zato što je jasno da je green, eh, zeleni plan eh, potreban. Isto tako je potrebno zapošljavanje. Rekli ste da se pravi život eh, odvija u regijama i gradovima. Ja sam iz Francuske i ja se već godinama borim za proračun za klimu. Sva sela, deset tisuća malih sela u Francuskoj podržavaju naš projekt da se financira pakt za klimu. Jer naša sela odumiru, nema posla, ljudi odlaze, odlaze u velike gradove. Tu su klimatski problemi E, potrebna su financijska sredstva za izolaciju kuća, za javni prijevoz, za razvoj rada na daljinu, da se mm, poboljša život. Radimo s europskim sindikatima koji se bore za pravi e, proračun za klimu i to bi moglo otvoriti pet milijuna radnih mjesta, ne samo u velikim gradovima, već i u malim selima koja odumiru. Treba uspostaviti jedinstvo između različitih dijelova. U svakoj zemlji je takva situacija. E, putem e, proračuna za klimu možemo otvarati radna mjesta, možemo poboljšati i kupovnu moć e, građana. Bio sam u Grenoblu, jedan čovjek mi je rekao da nisu, rekao je da su izolirali njegovu zgradu, da je puno ugodniji život za obitelj, manje mu je vruće ljeti, manje je hladno zimi, a isto tako par tisuća eura uštedim godišnje na grijanju. To nije ekonomist to je običan čovjek koji kaže 800 eura godišnje uštedim na grijanju. Treba revitalizirati područja koja odumiru i poboljšati kupovnu moć e, obitelji. Kako to financirati? Zato što prijedlog e, proračuna koji predlaže Charles Michel ne predlaže samo jednu milijardu više za klimu, već isto tako žele se rezovi za istraživanja, e, za poljoprivredu za i tako dalje. To je neprihvatljivo. Gospodin Costa je okupio 17 zemalja u Lisabonu i tema je bila kako dovesti do toga da ne moramo birati između kohezijskog fonda i djelovanja za klimu. Kako osigurati e, proračun za koheziju, a istovremeno imati ambicioznije financiranje klime. Postavlja se pitanje postoji li politička volja, a ne samo retorika. Kao što je Ursula von der Leyen održala krasan govor, ja sam joj čestitao, e, ona je spomenula e, Kennedy-a, we, should, e, we choose to go to the moon. To nije samo lijep govor, to treba e, i ostvariti, za to su potrebna sredstva. Proračun e, naze je povećan 15 e, puta za četiri godine. Dakle, kad govorimo o zelenom planu, to je referenca na Roosevelta. Međutim, četiri reforme su provedene istog dana e, su e, oba doma parlamenta, odnosno i Senati i zastupnički dom izglasali sve e, zakade, sve zakone. Roosevelt je star, paraliziran, ali savezni proračun se utrostručio i on je uveo poreze za jako bogate i tako dalje. On je zaštitio šume i dostojanstvo nezaposlenih. Je li Kennedy bio luđak? Je li e, Roosevelt bio luđak? Ne. Oni su imali ambiciju i za to su uveli proračun. Mi smo glas građana u Europskoj uniji. Trebamo se pobrinuti e, da to da e, da šefovi država koji lijepo govore, ali ne osiguraju za to sredstva, da, da mi to na tome inzistiramo. Dakle, treba biti vrlo konkretan. Bio sam u EXO E, čuo sam da nikada, neko je rekao da nikad nisu čuli tako konkretan e, govor socijaldemokrata. Potrebno izolirati kuće, osigurati javni prijevoz, treba pomoći poljoprivrednicima na konkretan način. E, ono što je jako zanimljivo, Europska komisija, ne znam jeste li vidjeli dokument od 14.1., on je jako zanimljiv jer Europska komisija kaže ako želimo doista da zeleni plan uspije, e, potrebno je 600, 300 do 600 milijardi e, eura svake godine. Europska komisija kaže jedini novac novac koji imamo je 7 milijardi iz Fonda za e, pravednu tranziciju i ne znamo postoji li svjež novac. Dakle, e, kako doći do te svote? E, trebamo biti inovativni. Ono što sada se nudi je kikiriki. Razgovarao sam sa poljskim zastupnikom koji, kažu, koji kaže da je potrebno 500 milijuna da e, se riješi problem 30 rudnika u Poljskoj. To nije samo problem u Poljskoj, već i u Njemačkoj, u Španjolskoj, ali to nije samo pitanje rudarskih regija. E, u svakom slučaju e, treba napraviti zaokret. Politika prilagodbe i ublažavanja je važna, ali nema čarobnog rješenja. Treba se boriti za sve veći europski E, proračun i odbor Buđ je počeo sa saslušanjima kako bi Europski parlament ponudio novine. E, tri prijedloga. Prvo, trebamo se boriti za pravu klimatsku banku. To je nešto što je najavljeno, e, svi su to pozdravili, to bi, time bi se osigurala sredstva za lokalnu i regionalnu razinu i za izolaciju, međutim, ona bi trebala osigurati samo 16 milijardi E, kažu da su e, sredstva udvostručena, ali to je i dalje samo 16 e, milijardi godišnje. ESB nikada nije bila likvidnija. Dakle, klima za, e, banka za klimu bi trebala ponuditi 16 milijardi, ali ESB e e, ima na raspolaganju svake godine 1200 milijardi. Potreban je novi kvantitativno ublažavanje. Možete li molim vas ubrzo završiti? Da, u svakom slučaju potrebno je preusmjeriti sredstva koja ima. Moram malo ubrzati zato što ima manje vremena nego što sam mislio ključno pitanje su vlastita sredstva. E, većina država članica e, zapravo ne želi uložiti više. E, odbor Buđ će tražiti veći proračun za koheziju za klimu, ali da se ne traži dodatna sredstva država članica. Je li mogući porez na kerozin, znači oporezivanje goriva? znači to je porez na ugljik na granicama, a to je borba protiv, e, zatim e, isto tako treba se boriti protiv e, fiskalne porezne konkurencije i protiv utaje porezna. 45% je porez na dohodak, sad je bio je, sada je 39%, a istovremeno prihodi su eksplodirali. E, to je dobro, to znači da je poslovanje dobro, ali postavlja se pitanje e, da li se taj prihod dijeli sa zaposlenicima, idu li dio dioničarima i što, da li on završava na financijskom tržištu ili u investicijama. Znači dio ne dobiti je veliki makroekonomski e, problem. Znači dividende eksplodiraju, a porez na dohodak se smanjuje. Mario Monti već o tome govorio, treba se boriti protiv porezne konkurencije, potrebna je, potrebni su europski porezi, to nije nešto što će ugrožavati skromne obitelji, niti porezna tvrtke. U svakom slučaju u Europi smo pali na 19%, a u Americi je 38% e, poreza na dobit. Dakle, potreban je pravi proračun. Svako selo, svaki grad treba europske potpore bez rezanja kohezijskih fondova svako selo bi trebalo imati pomoć za tranziciju i da bi otvaralo radna mjesta. Trebamo se boriti, na tome inzistiram. Svi misle da će Europski parlament posustati, potrebno je jedinstvo i konkretna rješenja. Ispričavam se, mislio sam da ću imati više vremena za izlaganje, gospodine predsjedniče. Potrebno nam je jedinstvo kako bismo e, imali ambiciozni e, ambiciozniji proračun. Puno vam hvala. Imat ćemo priliku za saslušanja o zelenom planu, o novom zelenom planu, ali jutros imamo puno manju ambiciju zato što želimo e, istražiti vaše mišljenje o proračunu za 2021. godinu. Sve ovo jako zanimljivo, ali bojim se da mislim da će da ne možemo baš puno toga ostvariti e, u, proračunu za 2021. godinu. Sada predajem riječ gospođi Moskanovske, izvjestiteljici. Izvolite. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący. E, bardzo Hvala vam. E, dragi kolege, prvo želim zahvaliti predsjedniku odbora Konte što je došao na naš sastanak. Rekli ste, spomenuli ste široko djelovanje. 2021. bit će teška godina jer je to posljednja godina e, prethodne financijske prethodnog financijskog okvira i kada je riječ o plaćanjima, o avansima, izuzetno je važno sve izbalansirati i da nemamo nikakvih kašnjenja. Mislim da smo danas postigli napredak jer se održava sastanak na vrhu u Briselu na kojemu će šefovi e, država i vlada razgovarati o novom VFO-u od 2021. do 2027. Bit će to izuzetno važan trenutak. Nadam se da će iznaći nova sredstva za proračun i za e, države članice. Želimo da bude dovoljno novca za financiranje novih prioriteta. Ne želimo da se samo režu sredstva, pogotovo kada je riječ o važnim politikama kao što su kohezija. Kohezija je iznimno važna jer ona potiče gospodarski razvoj i stvara nova radna mjesta i pruža jednake mogućnosti svim regijama, jamči održivi razvoj. Zato mi je drago e, što ste, e, što ste gospodine predsjedavajući rekli da želite da budemo ambiciozni kada je riječ o koheziji. Ne želimo tu gubiti sredstva. To vrijedi i za fond za pravednu tranziciju. Tu imamo 7,5 milijardi eura. Međutim, to je istina. Istina je da će taj zapravo novac biti uzet iz drugih programa i projekata. Tu vam dajem ponovno za primjer kohezijsku politiku, jer ona također sadrži ciljeve koji su vezani za suzbijanje klimatskih promjena. Ono što je za mene izuzetno važno jest da Fond za pravednu tranziciju ne bi trebao e, imati onaj iznos od 2 milijarde eura po državi članici koji se ne smije prijeći. Jer u konačnici kada imate, u konačnici bi neke države članice mogle biti eliminirane. I sada želim vama dati riječ kolege i kolegice jer je sada ključan trenutak u kojem se suočavamo sa izazovima. Pred nama je teška godina, ali nadam se da ćemo uspjeti pobijediti u ovoj bitci, imati dobar e, čvrst proračun za 2021. i općenito da ćemo imati dobar e, i dobru kohezijsku politiku. Hvala vam. EPP, izvijestiti u sjenitu nije, nije s nama. Andrej, želiš li ti se javiti za riječ? Ne. Erik Beg, u ime socijaldemokrata ima riječ. Hvala vam. Hvala Pierre. hvala izvjestima u Sijeni na izvješću. Kao što smo čuli, e, situacija je iznimno složena kad je riječ o proračunu za jednu godinu i počinje novi EFO. Franz Timmermans je neki dan rekao da nije riječ o spašavanju planeta, već o spašavanju ljudskog roda, jer planet će preživjeti sve klimatske promjene, ali e, ne i čovječanstvo. Dakle, riječ je i o zaštiti građana Europske unije. I jedan od najvažnijih alata u Europskom zelenom planu jeste fond za pravednu tranziciju. Želim naglasiti socijalnu dimenziju Fonda za pravednu tranziciju. Znamo da je izuzetno teško stvoriti nova radna mjesta u industrijama, u novim sektorima, ali znamo da je relativno jednostavno pružiti ljudima e, dobro obrazovanje i nove vještine što će im olakšati e, život u toj e, tranziciji. To uključuje rudarske regije između ostalog i upravo, upravo sam to htio istaknuti. Zatim e, moramo imati sredstva i tu dijelim e, zabrinutost izvjestitelja. Pitanje je hoćemo, hoćemo li imati dovoljno novca u kohezijskom fondu, hoćemo li imati e, svjež novi novac za fond za tranziciju ili će se pak financirati kroz rezove u koheziji. A, u tom slučaju mislim da E, nećemo uspjeti e, se, nećemo, se, nećemo uspješno slati izazove koje moramo slaviti. Još nešto što je važno jesu fosilna goriva i tu imamo jednu geografsku dimenziju. Pokušavamo pronaći nove načine da ih zamijenimo sa modernim gorivima koja su bolja za klimu i pitanje je kako to provesti, kako će to utjecati na različita područja ako uvedemo porez na kerozin i tako dalje. Dakle, i to moramo dobro analizirati, tu moramo pažljivo djelovati jer je važno taj posao odraditi e, na, na dobar način. I konačno želim e, istaknuti što su već i drugi rekli. Ako želimo doista uspjeti, ako želimo doista spasiti čovečanstvo i zaštititi europske građane, onda su nam potrebna financijska sredstva. A u ovom trenutku ono što predlaže predsjedništvo vijeća nije zadovoljavajuće. Dakle, treba vidjeti kako e, ostvariti napredak u pregovorima i naravno moramo e, se pozabaviti i pitanjem vlastitih sredstava. Hvala vam. Mori Karinen u ime kluba Renew. E, govorit ću na finskom jeziku. Gospodine predsjedavajući, ovo je doista jedna važna godina. Bliži se kraj prethodnog VFO-a i čeka nas nova stvarnost e, koja dolazi sa novim proračunom za sljedeću godinu. Trebamo se dakle pripremiti za budućnost na najbolji mogući način. Volio bih, ovdje, volio bih sad reći nekoliko stvari. Prvo, Europska kohezijska politika ima jedan izuzetno važan zadatak. Cilj joj je stvoriti mogućnosti rasta i razvoja za regije. I također je cilj da se smanji E, nejednakost u razvoju pojedinih regija. U posljednjih nekoliko godina našli smo se u situaciji u kojoj imamo e, sve veće razlike između država članica. Ali također postoje sve veće nejednakosti i unutar samih država članica. Nadam se da će ovaj odbor i odbor za proračun nastojati promicati pristup da se smanje te nejednakosti između regija unutar država članica. Drugo, moramo imati proračun koji je usko vezan sa programima za inovacije kao što su obzor, jer budemo li imali dobre politike za inovacije, onda ćemo doista moći i stvoriti, e, odnosno osigurati napredak Europe. Moj treći komentar odnosi se na Žona Kloda Junkera koji je e, za vrijeme svoje komisije započeo jednu vrijednu inicijativu koja je stavljala naglasak na regije e, Arktika. Arktik je izuzetno važan, njegova važnost e, je u proteklih nekoliko godina e, dodatno porasla i to mora biti odraženo u mjerama koje imaju za cilj stvoriti e, rast i povećati prilike u toj regiji. Dakle, i to također treba biti uključeno u kohezijsku politiku Europske unije. Hvala. Klub ID nam nije javio tko je njihov izvjestitelj u sjeni. Želite li se sada javiti za riječ? Sada je trenutak da to učinite. Dobro jutro svima. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovdje je riječ o tome da su nam obećali novac za financiranje zelenog plana, a sada se čini da taj novac zapravo e, ne postoji, odnosno e, taj novac će se namaknuti iz kohezijske politike i to kroz rezove. A važno je da se kohezijska politika e, provede u potpunosti. A ako sada uzmemo novac iz kohezijske politike, to će biti u potpunosti pogrešno. Neki su bili E, impresionirani onime što predlaže komisija, ali ja sam e, skeptičan e, zbog tih velikih izjava koje je dala komisija jer vidimo da zapravo problemi su stvarni, a novac koji bi trebao riješiti te probleme nije stvaran i nije dostupan. Što se tiče, poreza na kerozin, želim reći da kao i svi drugi porezi i na kraju će taj zapravo porez e, bi ići na štetu običnih građana, jer građani su već sada, već sada plaćaju visoke poreze koji idu u Europskoj uniji. Mislim da e, proračun Europske unije u kojemu milijarde eura idu na politiku susjedstva, treba sadržavati i proračunsku, treba se temeljiti na proračunskoj politici e, koja podrazumijeva puno pametnije i bolje korištenje financijskih sredstava. Mislim da taj predlog treba poslati Europskoj komisiji. Loše smo krenuli i ovo nije samo karteški trik u kojemu možemo novac e, premjestiti iz jedne politike u drugu. Ne vidim kako će fond za pravednu tranziciju uopće funkcionirati ako ćemo imati E, ovakvo financiranje. Dakle, treba vidjeti od kuda možemo doista e, dobiti svjež novac, jer do sada mislim da stvar nije u potpunosti jasna. Hvala vam. Hvala. Monika vane nema, pa predem riječ kolegi Dimitrisu Papategolisu iz Goja. Hvala vam. Za nekoliko sati održava se sastanak na vrhu Europskog vijeća i e, Charles Michel je iznio prijedlog za novi VFO. koji karakterizira nevoljkost država članica da potroše novac e, na razini vlade, na nacionalnoj razini. A vlade upravo to često obećavaju svojim građanima. Komisije i predsjednica von der Leyen su to isto također obećali e, parlamentu i državama članicama, ali to se ništa, neće, ništa od toga se neće dogoditi u sljedećih pet godina. Najbogatije, najsnažnije države članice, one koje tvrde da možemo i moramo učiniti više sa, sa dostupnim novcem, zapravo lažu i ne smijemo e, to ne smijemo lagati građanima. Slažem se sa izvjestiteljem e, koji je rekao da parlament i sve, svi klubovi zastupnika moraju ostati ujedinjeni i da moramo tražiti da proračun za 2021. bude 1,3% BND-a i da bude isti takav za čitavo e, razdoblje jer su i vijeće i komisija postavili svoje ciljeve i ako želimo ostvariti te zacrtane ciljeve, onda nam je potreban novac koji nam je obećan. I to mora biti u skladu sa onime što je tražio parlament. Mi imamo jednu prednost, a ta prednost je da smo ujedinjeni. E, I e, tijekom glasovanja se više od 90% zastupnika na plenarnom zasjedanju izjasnilo za tu opciju. Dakle, već danas moramo poslati poruku vladama e, država članica da, ako misle da samo tako mogu prijetiti Europskom parlamentu i reći da treba hitno djelovati, da se kasni, da se treba brzo riješiti, E, da nisu pravo. Predsjednik Sasoli je i vrlo jasno rekao da je vijeće obećalo određena financijska sredstva za sljedećih sedam godina i ako žele da se mi pokrenemo, onda će se vijeće morati pokrenuti u našem smjeru. Dakle, izuzetno je važno da ostanemo ujedinjeni i da pošaljemo jasnu poruku i kažemo ne prihvaćamo nikakve rezove za kohezijsku politiku niti za e, zajedničku poljoprivrednu politiku. Treba nam e, upravo ono za zeleni plan što je e, Roosevelt napravio sa New Dealom. U, u suprotnome to neće funkcionirati. Dakle, moramo povećati vlastita sredstva, potreban je nov, svjež novac kako bismo financirali e, nove zahtjeve, nove ciljeve, a to od nas traže i komisija i vijeće. Mi ćemo podnijeti amandmane za proračun za regionalnu politiku i nadam se da će e, naše jedinstvo značiti da se doista nećemo na kraju rascijepkati po klubovima i od, razdvojiti, već da ćemo do kraja ostati ujedinjeni, jedino ćemo tako napredovati. Hvala dragi kolega, mislim da je sve već rečeno i e, u ovom trenutku postoji samo jedna poruka koju je upravo zadnji govornik dobro rezimirao. A isto tako treba reći da ako se ne promijeni prijedlog e, Šarla Mišela u smjeru koji bi bio bliži stajalištu Europskog parlamenta, onda Europski parlament treba biti odlučan i jedinstven u neslaganju s tim stajalištom i spremni smo na daljnje razgovore i pregovore. Ali ono što se događa danas i sutra je ključno za budućnost Unije. To će utjecati na život lokalne i regionalne razine za idućih deset godina te na dobro, dobru provedbu regionalne politike. Imate doslovno dvije minute i nakon dvije minute. Morat ću vas prekinuti. Jer imamo još i sastanak koordinatora. U redu, odgovorit ću na prvo pitanje. Slažem se o e, sadržaju. Ako dođe do krize plaćanja, e, ona je slabija nego prije 7 godina, ali tražili smo e, 190 e, milijardi za plaćanje. ali znate da se mijenja sustav N plus 2, N plus E, u svakom slučaju e, traži se 185 e, milijardi da se to spriječi. Odgovor je ne. Prije dva tjedna primili smo 300 njemačkih radnika iz Čeličana. Mi smo rekli trebamo nastaviti proizvoditi čelik u Njemačkoj, ali trebamo pritom smanjivati CO2 E, i to samo zbog toga, zbog čelika u Njemačkoj. E, Treba im dvije milijarde, Poljska 30, u e, Španjolska isto tako. U svakom slučaju nudi se jedna milijarda godišnje, pa to je smiješno. Mislim da parlament mora reći da je to potpuno smiješno, ne treba gubiti vrijeme na to. I parlament nije parlament i ja se slažem s Junusom. Trebamo imati hrabrosti i reći da engleski parlament je postao pravi parlament. Jer kad ljudi kažu ne, ovaj proračun nije dobar, e, lordovi e, su se naljutili, ali svejedno parlament je rekao parlamentu mi smo parlament i trebaju nam sredstva, došlo je do šest mjeseci krize, ali na taj način je e, britanski parlament postao pravi e, parlament. Ovdje se radi o budućnosti našeg e, projekta, cijelo čovječanstvo gleda što se ovdje događa. Potrebna su nova sredstva. Razgovarao sam sa već o tim pitanjima Eh, kad kupujete kruh, mlijeko ili sir, plati se eh, PDV. Ako se uvede porez od 0,1% na financijske transakcije, Europska komisija kaže to se može napraviti za dvije godine eh, i to donosi oko 60 milijardi godine, svake godine. Znači, pritom se ne ugrožavaju skromne obitelji, lokalna i regionalna razine. Znači 0,1%, tako mali iznos. Svi plaćaju porez na gorivo, na e, PDV i tako dalje. Dakle, to neće ugroziti financijska tržišta. E, komisija kaže da se to može provesti u dvije godine. 20 e, godina govorimo o porezu na dobit. To se ne tiče od, odvjetni, obrtnika niti malih srednjih poduzeća. Ne u tri godine, već u dvije go, tri tjedna, već u dvije godine. E, šefovi država očito nisu sposobni za inovacije, to je užasno, ja sam i pri, e, privatnog sektora, govorimo o reinženjeringu, o velikim promjenama, o velikim investicijama, mi želimo e, ovo prihvatiti. Nadam se da ćemo raditi zajedno, ispričavam se ako sam govorio predugo, ali nadamo se da ćemo kontinuirani raditi s vama u šestom mjesecu ćemo krenuti stavku po stavku, ali u svakom slučaju može, potrebna su nova sredstva. Isto tako ESB treba biti na, treba biti, raditi za javne dobro. Mm, u svakom slučaju možemo e, ispregovarati ambiciozniji proračun, ali isto tako trebamo imati uredbe kako bi e, cijeli financijski sustav išao radio za javno dobro. Hvala. E, hvala vam na doprinosu. Je remercie également notre rapporteur. Hvala eh, izvjestitelju. Le travail accompli pour l'élaboration de son rapport pour avis. Hvala na radu na izvješću. Sada ćemo završiti ovaj sastanak odbora. Hvala svima onima koji su sudjelovali eh, u našem radu od eh, jučer. Hvala isto tako i svim osobama kojih se ne tiče sastanak e, koordinatora koji počinje sada da i molim vas da svi koji ne ostaju na sastanku koordinatora da brzo i u tišini napuste ovu dvoranu. Hvala.